So, welcome everybody to this joint Dobrodošli na naš zajednički sastanak, sastanak odbora za ekonomska i monetarna pitanja i odbora za građanske slobode i unutarnje poslove. Imam čast predsjedavati ovim sastankom sa kolegom Egal. Odbor Ekon će predsjedavati za vrijeme prvog izvješća, odbor Libe za vrijeme drugog. Prelazimo na usvajanje dnevnog reda. Pretpostavljam da nema nikakvih primjedbi. Pa prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, to je razmatranje amandmana na prvo izvješće, a to je prijedlog direktive o sprječavanju korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma, poznato pod kraticom AML. Dva izvjestitelja su nadležna, gospodin Karinš iz redova Pučana i Gospođa Sargentini iz redova zelenih, jedan za odbor za ekonomska pitanja, drugi odnosno druga za odbor za građanska pitanja. Gospodine Karinč, vi imate riječ. Hvala lijepa, predsjedavajući, dobrodošli svi, sretna nova godina onima koje nisam imao priliku sresti. Pokušat ću za jednog političara, koliko to mogu biti relativno kratak. Hvala za početak svima na amandmanima, kojih je oko 147, dakle ne baš pretjerani broj. Ono što je dobra vijest je da amandmani e, nisu na cijeli tekst odnosno posvuda u tekstu, već da su okupljeni oko određenih aspekata prijedloga, pa će biti lakše postići dogovor. Osvrnut ću se na tri ključna aspekta, iako ih ima e, više, neki će se na to osvrniti u svojim intervencijama, a Prvo je registar stvarnih vlasnika, zato imamo 29 do 30 amandmana, iako ih je u početku bilo više od stotinu. Izgleda da postoji konsenzus u ovom domu oko toga da nam je potreban jedan europski popis registar stvarnih vlasnika. Dakle, to je već dobro kao polazna točka da se oko toga svi slažemo, da nam je takav registar potreban. Što se tiče konkretno amandmana, postoje neka razmimoilaženja oko toga kakav bi trebao biti ovaj registar. Imamo dva entiteta, e, trgovačka društva i trustove i svi se slažu da su nam potrebna dakle dva registra, ali postavlja se pitanje, a to vidimo i iz amandmana, o razini pristupa ovim registrima. Dakle, svi se slažu i tu postoji konsenzus da e, ovakvi registri moraju postojati i za trgovačka društva i za trustove. E, a banke, revizori, e, upravitelji kazina trebaju imati pristup, kao što naravno moraju pristup imati i poreske ovlasti, Interpol i tako dalje. Dakle, e, to nitko ne spori. Međutim, pitanje je u kolikoj mjeri e, javnost smije imati neograničeni pristup ovim registrima. I nije jasno da li takav pristup treba uključivati i trgovačka društva i trustove ili i je ili jedne ili druge. O tome će biti rasprave. Mi smo već o tome govorili na sastanku izvjestitelja u Sijeni, ali mislim da moramo razmotriti, saslušati isto tako argumente koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. E, valja imati na umu svrhu direktive, a to je borba protiv pranja novca i financijskog kriminala. Dakle, hoćemo li u direktivu ugraditi neograničeni pristup javnosti ili ograničeni pristup javnosti ovim registrima, što će biti tema rasprave. E, dakle, dobro je što se slažemo oko toga da nam registri trebaju, da nam trebaju i za trgovačka društva i za trustove, E, I isto tako se slažemo da određeni entiteti trebaju imati e, pristup. Dakle, ono što je preostalo za raspravu e, je to hoće li javnost imati ograničeni ili neograničeni pristup ovim registrima. To je prvo. Drugo, e, procjena rizika na europskom nivou je također tema brojnih amandmana gdje izgleda također postoji konsenzus oko toga da bi komisija trebala biti nadležna za procjenu rizika na europskom nivou, ali treba vidjeti kolike će biti ovlasti komisije prilikom usvajanja podzakonskih akata, odnosno delegiranih implementirajućih akata. I u vezi toga smo dobili nekoliko amandmana, Gigold, Bals i neki drugi. Dakle, opseg, odnosno nadležnost komisije e, za usvajanje, donošenje implementirajućih i delegiranih akata. Nadalje, i ovdje e, treba vidjeti kako će javnost biti uključena i do koje mjere će biti svjesna rizika Mislim da se mnogi od nas slažu da javnost mora znati određenu razinu rizika. E sada, e, to se razlikuje od država članica do država članica. Želimo li da se razina rizika u potpunosti objavljuje? Naprimjer, ako neki upravitelj kazina ima određeni problem, e, da li takva informacija mora biti dostupna javnosti. Dakle, to ćemo morati razmotriti prilikom rasprave o tome koliki će biti uvid javnosti u procjenu rizika. Neke zemlje e, u Europi su rizičnije od drugih, neke industrije su rizičnije od drugih. E, dakle, to je što se tiče procjene rizika na razini Europske unije. I treći aspekt e, se odnosi na članke 2 i 10 odnosno amandmani od 178 do 200 e, i igre na sreću. E, dakle, za sada igre na sreću potpadaju pod ove direktive, neki smatraju da bi njega valjalo dodatno proširiti Europska središnja banka, investicijska banka, jedinstveni nadzorni mehanizam, pravni subjekti koji se bave profesionalnim sportom. Dakle, sve bi to prema nekima, nekim amandmanima trebalo potpasti u opseg direktive. Meni ja nisam baš siguran, e, nisam baš siguran koliko bi je Europska investicijska banka ili neke nacionalne središnje banke mogle biti ranjive u smislu e, pranja novca, to je zapravo dosta uznemirujuća mogućnost i nisam siguran koliko ovo treba konkretno ugraditi u direktivu. Što se tiče industrije igara na sreću, neki smatraju da bi se trebalo zemljama članicama ostaviti e, odluka o njihovom e, statusu i rizikom s tim u vezi. E, ja mislim da države članice do određene mjere moraju moći odlučiti da recimo od svih e, objekata igara na sreću možda neki recimo ne potpadaju kao što je na primjer tombola ili tomu slično. Mislim da se države članice imaju neke posebne interese, na primjer klađenje konjske utrke u Irskoj. E, I relativno niska razina lokalne zajednice koje su ovdje osobito zainteresirane. Ja ne vjerujem da bi tako nešto trebalo biti odlučivano ovdje u Briselu. Dakle, opseg Mm, mislim da smo u vezi s ovim dobili amandmane od obje strane i e, da bi se u vezi toga možda mogli složiti i e, kompromis. E, zaštita osobnih podataka, odnosno podataka općenito, na to nisu uloženi brojni amandmani nema prijedloga za izmjene. Neću u detalje, samo ću rezimirati da e, se nadam korisnoj suradnji s izvjestiteljima u sjeni. Ovo je vrlo dobra prilika za nas, prilika da dođemo do konsenzusa da parlament u konačnici ponudi jedno kompromisno rješenje, odnosno izvješće, koje će mu omogućiti bolju pregovaračku poziciju s vijećem. I što prije e, e, budemo završili naš rad, to će biti bolje kako bismo možda tijekom ovog saziva mogli završiti ovaj posao. Eto, to je sve. Hvala lijepa gospodine Karinča, sada riječ ima izvjestiteljica za odbor Libe, gospođa Sargentini. Hvala, nadovezat ću se na ono što je rekao kolega i ja ću se osvrnuti na tri aspekta. E, registar stvarnih vlasnika, naravno. U odnosu na to, drago mi je konstatirati da su e, SND, liberali, GUE i moj klub, a čak i neki članovi Pučana, e, rekli i sporazumni oko toga da su nam javni registri potrebni. Što je u skladu sa e, prijedlogom G8? Mislim da mi možemo biti zahtjevniji u pogledu zaštite osobnih podataka ako smo zahtjevniji u pogledu objavljivanja ovih podataka koji su od javnog interesa. E, dakle, naglašavam potrebu za javnim registrima, ali spremna sam na diskusiju. Naravno, ovo je jedna otvorena rasprava. Drugi aspekt na koji se želimo osvrnuti odnosi se na zaštitu podataka. Vrlo je potrebno imati jasna pravila koja će obavezati e, trgovačka društva e, tipa kazina i neke banke e, na uspostavljanje ispravne ravnoteže između zakonodavstva koje se tiče osobnih podataka i zakonodavstva koje se odnosi na sprječavanje pranja novca. Moramo e, vrlo jasno vidjeti kako će se ova dva zakona, dvije vrste zakonodavstva preklapati, odnosno nadopunjavati. E, s tim u vezi skrećem pozornost na amandmane Sofije Entefeld. Mi Naime, moramo imati vrlo jasne odredbe koje se odnose na zaštitu podataka. Gospođa Makove i još jedan kolega su predložili da se da vrlo konkretna decidirana zaštita zviždačima. E, mislim da je to dosta važno. Naravno, griješiti je ljudski, ali morate imati ljude u okviru sustava koji će se usuditi za, zviždati i koji neće zato biti e, izvrgnuti sankcijama, odnosno na neki drugi način kažnjeni. Pitanje izvjestiteljima u sjeni, jeste li zadovoljni e, amandmanima koje su, su izvjestitelji predložili u odnosu na zaštitu podataka. E, kolegica i još jedan kolega je, e, su naglasili da ovo ipak nije u potpunosti u skladu s onim što imamo sad e, u redu, slažem se, ali e, želimo od vas čuti jeste li vi o ovome e, razmislili, slažete li se s našim prijedlogom ili imate e, nešto drugo. I treći aspekt se odnosi na politički eksponirane osobe. Su izvjestitelj i ja smo predložili da se državama članicama da zadatak sastavljanja popisa njihovih političkih eksponiranih osoba i da se onda te liste ti popisi razmijene. E, mislim da su i drugi to podržali, ja također. Gospodin Watson je možda u svom prijedlogu amandmanu naglasio ono što komisija predlaže, a to je da e, osobe u vezi kojih postoje indicije i jasni dokazi E, da su vrlo bliski suradnici nekim krugovima. Da, također mislim da je važno da se ova definicija e, uključi, odnosno ugradi u tekst, ali da ona bude vrlo jasna i definirana. Mi smo naime s tim u vezi, moj su izvjestitelj i ja već e, predložili neke amandmane na prijedlog komisije. I na kraju, samo da kažem da smo za sljedeći tjedan u Strasburu u šest e, popodne zakazali sastanak oba odbora, dakle svi izvjestitelji u sjeni, ne znam da li je poziv već upućen, ali svakako molim da to uzmete na znanje. To će biti prilika da nastavimo našu raspravu i možda dođemo do još dodatnih e, konsenzusa koji će cijeli postupak ubrzati. Hvala. Hvala i vama, gospođo Sargentini. Gospođa Gijan? Ne. Ne ćete uzeti riječ, pa ću dati odmah izvjestiteljima u sjeni iz odbora Ekon, gospodin Simon. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Najprije pitanje registra stvarnih vlasnika, e, javno pristupni ili dostupni ili ne. Dakle, do sada smo izrazili e, opravdani interes za to da se ti registri vode e, javno, međutim e, mislim da je velika većina za to da se postigne veća, e, bitno veća transparentnost e, i da to budu javni registri dostupni svakome. E, tako da ne mogu samo samo oni koji imaju veći kapital biti imati pristup tim podacima nego svi. Što se tiče pitanja koje je izvjestitelj je spomenuo izuzeća pojedinih područja, na primjer područja igara na sreću, tu želim ponoviti da smo mi na odboru Ekon e, jasno naglasili da u nekim područjima igara na sreću, na primjer Njemački loto, postoje nacionalni zakoni koji već sada zapravo gotovo isključuju pranje novca. Tako da svaki e, ulog preko tisuća eura se može uplatiti samo preko tekućeg računa. Dakle, samo ispod tog iznosa je moguće uplaćivati u gotovini. Zato se predlaže da ako e, zemlje članice imaju odgovarajuće prijedloge da u određenim područjima e, tu postoji vrlo zanemariv rizik od pranja novca. E, kako bi se dakle stvari pojednostavile to bi se dakle moglo regulirati nacionalnim zakonodavstvom. Što se tiče politički eksponiranih osoba, tu želim ponoviti e, ono što smo već rekli na raspravi na odbori EN, svjestan toga da taj prijedlog e, nadilazi ono e, što se traži, međutim to je za mene jedno temeljno pitanje zašto Dakle, radi se o grupi osoba kod kojih je e, rizik od pranja novca osobito relevantan, odnosno može izazvati velike probleme za države članice, odnosno zajedničko tržište. Međutim, ja odbijam, to je moje osobno stajalište, e, dakle smatrati da to je rizik postoji samo kod ljudi koji se bave politikom. Ako tako nešto napišemo, time ne kažemo građanima Europe da smo mi bolji e, građani, nego da e, je kod nas potrebna još veća kontrola. Ako ja pogledam gdje se u prošlim desetljećima odvijalo pranje novca, na primjer u mojoj zemlji i drugim zemljama Europe, onda e, se priča svodi na Vatikan. Pogledajte e, Vatikan gdje se trenutno e, zapravo e, uvodi red, tu se zaista u prošlim desetljećima dogodilo pranje novce velikog opsega. Zašto? se tu, zašto bi se tu stavio naglasak na politički eksponirane osobe E, ili na e, osobe koje su e, na visokim dužnostima u gospodarstvu. Dakle, njemačke kompanije izvoze u Grčku i pritom se događaju korupcijski skandali i pranje novca. Dakle, ja se tu pitam da li e, kad pogledam ponašanje njemačkih e, firmi koje se također u prošlim godinama izmijenilo, bez obzira radili se o građevinskim firmama ili nekim drugim, ne želim imenovati nikoga, dakle oni su vrlo zanimljivim metodama došli do velikih poslova. Ali e, i u svim tim slučajevima postoje elementi pranja novca, onda se pitam zašto e, njih ne spomenuti, zašto se ne bi e, krug onih na koje treba obratiti posebnu pozornost ne bi proširio na sve one koji su relevantni u gospodarstvu i u gospodarskom e, životu u Europi. Ja ne vidim razlog da mi E, dakle politički eksponirane osobe budemo jedini tu e, koji imamo poseban tretman nas ne treba izuzati iz toga ali smatram da nas ne treba staviti e, naglasiti kao jedine koje treba osobito kontrolirati mislim da tu treba uključiti i druge krugove osobito eksponiranih, eksponiranih osoba i samo na kraju još kratko o nešto o provedbi. Mi se tu zauzimamo za to da se e, tri godine nakon stupanja na snagu e, provjeri na koji način se ti propisi provode u zemalja članicama i koje su mjere e, uvedene kako bi se smanjili rizici. Mislim da je važno dobiti takva izvješća kako i i mislim da to treba e, e, i eksplicitno e, reći u tekstu dakle potrebu te tog pregleda primjedbe na, primjene nakon tri godine. Hvala. A sada u ime odbora Libe gospođa Boskurt. Hvala. moj klub, kako vidite iz amandmana, ima kako velikog interesa u pogledu registara stvarnih vlasnika. Moje mišljenje je da informacije moraju biti javno dostupne. Moj klub je za transparentnost. Međutim, moram još uvijek odlučiti treba li specificirati točno koje vrste informacije mogu biti dostupne javnosti. U svjetlu s ovim moramo imati na umu potrebu zaštite osobnih podataka naših građana i kako zakon podesiti u odnosu s tim. E, amandmani 29 i 30 e, izazivaju i dalje zabrinutost. Ja se nadam da će doći do kompromisa. Ne moramo se svađati sada oko svakog e, amandmana. Čini mi se da ovako kako su stvari predložene da će pozicija parlamenta biti slaba. E, zatim e, sprječavanje komercijalne upotrebe popisa politički eksponiranih osoba. U vezi toga htjela bih čuti vaše mišljenje. Ja sam tražila da se osnaži zaštita e, onoga koji traži informacije i u odnosu na to bih htjela čuti mišljenje izvjestitelja u odnosu na ove amandmane. Zadnje na što se želimo osvrnuti su igre na sreću. Ja svačam vaš e, argument, ali problem postoji kada na primjer imate igre na sreću koje se vezu za sport. Ako tako nešto ostavite za, na nadležnost država članica, onda jedna država članica može reći da je jedna vrsta igara na sreću, sportskih igara na sreću, e, vrlo neštetna, e, a druga će kazati da je štetna. Ako nemamo zajednički pristup, odnosno još uvijek nemamo zajednički pristup, o ovome se još uvijek raspravlja, između država članica, na primjer eh, kod eh, prijevara eh, u području sporta, razlike su velike. Negdje u nekim državama članicama se ova vrsta prevara uopće ne kriminalizira. Stoga je ujednačen pristup vrlo težak. Dakle, svačam vaš argument, ali kako u praksi tako nešto provesti, kako kako to riješiti ako nemamo zajednički pristup ljudi koji se bave pranjem novca, e, koji koriste igre na sreću u području sporta, će jednostavno otići u one države članice gdje će moći nesmetano baviti se ovakvim aktivnostima. Eto, to bi... Hvala lijepo. A sada u ime odbora Libe dajem riječ gospodinu Watsonu. Hvala predsjedniče. Ja bih se također htio zahvaliti izvjestiteljima na obavljenu poslu. E, mi također imamo tu mnoge stvari koje želimo podržati i želimo da se ojača pristup zasnovan na riziku. Mi mislimo da je rizik različit i da se stvarima treba pristupati pristupati fleksibilno. Mislim da pristup zasnovan na riziku e, se mora zapravo temeljiti na dokazima kako bi se bolje borilo protiv pranja novca. Moramo priznati da zemlje članice najbolje poznaju situaciju u e, svojoj zemlji i na kojim područjima i stoga mislimo da analiza rizika u ovom području treba biti napravljena u državama članicama, a ne na razini Europske unije. Međutim, naravno uvijek postoji e, i e, činjenica da i Europska komisija kao i nadležna tijela u njoj moraju igrati svoju ulogu kao i predstavnici industrije primjera radi. A jako je važno da se sve procjene koje se obave javno objave. Mm, činjenica je da komisija često pristupa ovim stvarima na malo složen način, naročito kada se govori o svemu što su vezano za iskrena sre, igara na sreću jer se ne pravi razlika između onih koje e, sa sobom povlače velik rizik pranja novca i onih koje to e, nemaju tako veliki e, rizik. Prema tome države članice bi morale odrediti koji su to sektori visokog rizika, a koji nisu. Dopustite mi primjer pitanje e, igara na sreću e, putem interneta. E, većina ljudi koji to rade, rade to tako da plaćaju kreditnom karticom. Kreditnu karticu izdaje tijelo koje ima za obavezu da provjeri koristi li se kreditna kartica u svrhu pranja novca. Ne bismo li dakle trebali tražiti da istu procjenu obavi i tvrtka koja pruža usluge klačanja? Ne bismo li trebali tu zapravo imati jedan e, e, dvostruki pristup? Trebamo vidjeti što ovdje jest korisno, a što nije. Moramo dakle e, pregledati tvari. Na primjer, e, e, jasno je da e, mala igrica na sreću tipa ubacivanja novčića u stroj koji će iz toga za izbaciti ili neće neku igračku nije ista stvar kao i kockanje u kazinu. O tome govorio i finski kolega. Međutim, sve ovo svi ovi razmjeri moraju se pomno razmotriti, a izuzetno je važno da se ima pouzdana informacija i na vrijeme, na primjer o stvarnom vlasništvu. Zbog toga smo mnogi među nama, mi se zalažemo za jedan e, centralni registar i e, osim svega da on bude javno dostupan. E, kada se govori o, o e, novcu na, u elektronskom obliku također se na njega mora obratiti pažnja, a isto tako sve što je vezano za dobro identifikacije klijenata. Ukratko rečeno, ono što mi pokušavamo napraviti jest da spojimo E, cilj da se e, društvo zaštiti od e, počinjavanja od počinjenih kaznenih djela, a s druge strane moramo omogućiti i da tvrtke rade na odgovarajući način. I u tom smislu smo uložili amandmane 142. i 145. Mm, htio bih e, e, naročito s gospođom Sargentini u tom smislu govoriti o zaštiti podataka. Hvala vam gospodine Watson, a sada dajem e, riječ gospodinu Kirhovu, ECR i odbor Libe. Hvala lijepa. Dopustite mi da kažem samo par riječi o tom pitanju jer ja ću se nadam i govoriti uskoro o drugom dijelu ove inicijative. Prije svega molim zastupnike da nemaju prevelike sumnje u dozu fleksibilnosti u ovu direktivu. Ako je potrebno, E, treba će se neke stvari e, mijenjati mijenjati. Fleksibilnost ovdje omogućava zapravo da radimo na osnovi rizika koja za sobom povlači između ostalog i mijenjanje načina razmišljanja i kultura. E, mi se inače slažemo s dodatkom da nadzorno tijelo u tom smislu bude neovisno. Isto tako ono što je važno je da treba se davati e, feedback. Po pitanju stvarnog vlasništva moramo razmisliti trebamo li imati nacionalne registre ili e, centralni europski registar. Osobno se možda više zalažem za ove nacionalne registre, međutim e, raspravljam i e, s gospođom Sargentini u drugoj opciji. Htio bih ponovno reći da podržavam e, da trebamo imati stvarnu transparentnost na tom području. Moramo spriječiti kako god možemo da korumpirane osobe skriju ono što posjeduju. Što se tiče igara na sreću, mislim da ono treba biti u okviru ove direktive, ali radi se o složenom i razlomrstom sektoru, pa kao što su već rekli kolege, moramo pristupiti tome razumno. E, mislim e, da što se tiče igara na sreću ipak dopustimo nacionalnim tijelima da ga procjenjuju kao što je rekao gospodin Watson to je složen sektor i moramo lučiti e, različite vrste igara na sreću mi naravno želimo stvarna rješenja koje će biti učinkovita. E, moramo omogućiti prosječnim osobama da neometano otvaraju bankovne račune kao i da e, mala i srednja poduzeća neometano posluju. Mi ovdje ne smijemo otežati običnim građanima rad, ali e, moramo se boriti protiv stvarnih kriminalaca. Hvala. Ne vidim sada nikoga iz redova GUE, <clears throat> pa onda možemo konstatirati da su svi izvjestitelji u sjeni dobili riječ. I sada dajem riječ ostalim zastupnicima. Počnemo gospođe Gijom. E, hvala, oproste, malo prije smo e, bila pobrkala reda. E, hvala. potrebno baš kolege inicijativu koju mi koja se e, bavi ovom temom kojom bi se, se borili protiv e, prevare i e, pranja novca. Ko, amandmani kolega govore o različitim aspektima ovog teksta, od plaćanja u gotovini, o prekršajima vezani za područja poreza kao i oni koji su kaznene prirode i tako dalje. Ja ću sada govoriti o nekoliko tema. Prva, plaćanje gotovinom. Smatramo da se tu mjeru treba usvojiti na razini Europske unije kako bismo izbjegli takozvani forum shopping o kojem smo malo prije govorili jer e, oni koji peru novac na taj način bi mogli e, se obratiti onim zakonodavstvima koji im više odgovaraju. E, drugo, što se tiče politički eksponiranih osoba, mislim da se moramo E, držati definicije da u svim zemljama članicama politički e, e, politički eksponiranih ljudi da se primjenjuje ista definicija, bilo se radi onima u Europskoj uniji ili iz trećih zemalja. Nadalje, temeljene na analizi rizika, to je nešto treba biti supranacionalno, koje se mora učinkovito primijeniti u svim zemljama članicama, naročito i to na efektivan način i još treba razotkriti e, ilegalne aktivnosti e, koje se kriju iza e, tvrtki koje služe kao paravan. Dakle, moramo imati centraliziran registar tih tvrtki koji će biti javan, to je nužno kako bismo se na učinkovit način borili protiv pranja novca. To vrijedi isto tako i za trustove. Mogao bi se komisija također predložiti jedan jedinstveni format za sve zemlje članice koji će omogućiti e, pristupanje informacijama. Morat ćemo naravno omogućiti da ti e, registri poštuju i zaštitu privatnih podataka. O tome su već govorili i drugi kolege. Evo, toliko e, samo na brzinu. Hvala lijepa, gospođo Gijoma. <clears throat> Do sada su se za riječ javili gospodin Bikstrom, gospodin Smidi, gospođa Luling vidim također. Najprije riječ dajem gospođi Vikstrom. Puno hvala. Jednostavno rečeno želim se zahvaliti izvjestiteljima. Oni su izvrsno odradili posao, ovo je vrlo važna tema. Ja bih se e, malo usredotočila na važnost javnih registara. U tom sam smislu uložila i nekoliko amandmana. E, jako je važno da se vidi gdje tvrtke e, moraju imati i njihove e, sjedišta jer e, javnost e, mora moći pratiti i nadzirati tvrtke bilo da se radi o javnim društvima ili o novinarima dakle oni moraju moći tu pratiti situaciju i tako se moramo boriti protiv protiv pranja novca. E, to je velik problem sa tvrtkama koje služe kao paravan. To su već e, učinili i čelnici zemalja G8 a ista e, stvar je nešto što se konkretiziralo u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Možemo samo tražiti da druge zemlje učine baš e, kao i te dvije zemlje. Dakle, tu su javni registri jako važni. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa. A sa dajem riječ gospodinu Smitu. Hvala. E, hvala puno izvjestiteljima u potpunosti se slažem s kolegicom o tome da su bitni e, centralni javni registri, ali htio bih nešto reći e, više osobno. Mislim da je pranje novca postalo zaista sve e, više prisutan problem koji je prisutni više nego li što mi u tome mislimo. Evo, prošlog tjedna vidjeli smo da je i kraljevska obitelj u Španjolskoj, da se i na nju sumnja da pere novac. Prema tome, to se događa, čini se posvuda. Činim, svi kažu da se oni ne igraju nikakve igre na sreću. Ja moram reći da igram na sreću svaki tjedan. Postoje namještanje eh, utakmica sa vezama sa mafijom u Aziji. E, to se djelomično koristi i za pranje novca. Ne smijemo tu e, postupiti naivno. Zaista mislim da e, područje primjene ovdje mora biti vrlo široko i prekogranično. Mogli bismo možda rekli da tu i e, Irska neke stvari koristi u svoju svrhu. I ja bi se mogao kladiti na u utrkama i tu možda ima ne, u Irskoj i tu ima ipak nekih a, prekograničnih e, elemenata. Moramo zaista striktno raditi na tome biti vrlo strogi. E, tome bi se trebalo dakle i više baviti e, i morali bismo više surađivati s odborom Krim ja bih u područje primjene svakako uključio sve ono što je vezano za igre na sreću i za e, sport. Mislim da smo e, nas varaju zapravo svakog dana u tom smislu prvi puta e, sam se zaposlio 60. godina i tada sam radio e, na jednom hipodromu i puno sam već tada naučio o tome kako možete varati u tom području. Hvala. Tada riječ dajem gospođi Luling. Hvala ja sam predsjedavala umjesto e, vas prošlog puta na ovom e, sastanku kao dojen odbora Ekon. Sjećam se kako smo raspravljali i e, da ukazala sam povjerenje mom luksemburškom kolegi koji je detaljno radio na tome. Nažalost, on danas nije mogao doći na ovaj sastanak. Moram reći gospodinu Karinšu da u potpunosti ima moje povjerenje. Slažem se s time da moramo čvrsto e, i trestveno razmišljati i u ovoj domeni. Što se tiče registra, ja mislim da je on vrlo važan i mislim da će omogućiti naročito bankama, da nađu tko su stvarni vlasnici banke, često imaju poteškoće da to ustanove i dakle da se to korisno iskoristi u borbi protiv pranja novca. Dakle, jesmo za registar. Ipak ne smatram da bi taj registar morao biti javan i da baš svatko može konzentirati taj registar od lobista do novinara jer u tom slučaju zaista bi moglo doći do zloporabe a to bi imalo za sobom teške posljedice. Iz tog razloga se nadam da ćete pronaći neko rješenje kako bi taj registar bio dostupan onima kojima treba biti dostupan. Dakle, svim nadležnim vlastima, međutim, mislim da taj registar ne bi tre, smio biti dostupan javnosti. Iako me sam se zainteresirala i za ono što je rekao gospodin Simon o javnim osobama, dakle osobama koje su javno eksponirane. Kada bi barem e, ako su političari sumnjive osobe, to će imati vrlo ozbiljne posljedice. Ako mi želimo apsolutno da situacija bude transparentna, moglo bi se dogoditi da više a sposobne i dobre osobe neće željeti ući u politiku. U nekim zemljama već čak i imamo takve primjere. Prema tome u potpunosti se slažem s onim što je o tome rekao gospodin Simon. Ipak, pitam se kakve bi e, će posljedice biti ako se amandmani 227. i 228. gospodina Simona prihvate. A, I neki su drugi amandmani važni, neću sada citirati sve te amandmane jer nemamo toliko vremena. Ipak mislim da moramo ukazati na jedno. Na ovom smo području mi zapravo u konkurenciji s trećim zemljama. Zanimalo bi me kakva pravila vrijede u trećim zemljama. Oni su često naši prijatelji, ali e, su istovremeno to i naši konkurenti. I ako mi napravimo zakonodavstvo koje će za rezultat imati da čak niti pošteni ulagači više ne žele doći u EU, to će biti problematično. Često se predbacuje ovom parlamentu da pravila koja nametne imaju za rezultat da pošteni ulagači iz trećih zemalja ne žele više ulagati u EU uniju jer mi pretjerujemo. Iz tog bih razloga htjela znati kakva su pravila uvriježena u trećim zemljama, dakle kod naših konkurenata. Jer vidite da je taj problem vezan i za radna mjesta. Primjena radi za ljude koji rade u kazinima. Ja e, nisam stručnjak za to. Mi imamo u Mondofleba u Luksemburgu jedan kazino gdje sam jednom potrošila 10 eura. U Luksemburgu dugo nije uopće bilo kazina jer je u susjednim zemljama na par kilometara od Luksemburga postojala konkurencija u tom smislu. Ja sam e, u ono vrijeme sjećam se biti zastupnica u nacionalnom parlamentu i tada smo konačno odobrili jednu koncesiju za jedan um, a, pa, uh, kazino u Luksemburgu. Hvala gospođo Luling. sada uh, riječ dajem predstavniku komisije. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Htio bih se samo kratko dotaknuti nekih uh, pitanja koja su već spomenuta. Kao prvo, registar stvarnih vlasnika. Komisija potpuno podržava e, cilj transparentnosti i e, dopustupnosti podataka mi nismo u našem prijedlogu e, predložili dostupnost tih registara, međutim e, gledali bismo pozitivno na uvođenje toga u ovu direktivu. E, međutim, mora postojati izvjestan broj sigurnosnih mjera kako i također mora biti jasno da E, entiteti i dalje ostaju odgovorni za e, svoje e, klijente. Dakle, mora se voditi računa o zaštiti podataka i to bi trebalo biti načelo kojim se vodimo kad se radi o dostupnosti tih registara. Druga stvar, a to do sada nije spomenuto, iako jest uložen jedan amandman na tu temu je definicija stvarnog vlasništva u, original, u našem prvotnom prijedlogu ta definicija e, o toj definiciji se diskutiralo na vijeću i mislim da smo e, ustanovili da tu postoje poteškoće oko te definicije. Postoji jedan e, amandman, e, to je amandman 212, koji zapravo e, odražava i stajalište vijeća i mi podržavamo prijedlog iznesen u tom amandmanu. Nadalje, pitanje klađenja, spomenuto je da dakle pristup komisije je da e, tu treba općenito pokriti sve forme građana, e, klađenja igara na sreću e, jer tu rizici nisu svedeni više samo na kazina što se tiče pranja novca. Mislimo da je važno i slažem se sa mnogim komentarima koji su tu danas izrečeni da se da zakonodavstvo bude proporcionalno e, veličini rizika, ali i da zemlje članice moraju imati mogućnost donijeti e, zakona na nacionalnoj razini. Što se tiče procjene rizika, e, što je također spomenuto. Procjena rizika je važan dio ovog pristupa koji je utemeljen na rizičnosti komisija je otvorena e, za e, eventualnu koordinaciju e, svih inputa na tu temu, međutim nije spremna sama se uhvatiti u košte sa tim poslom. Naravno da su nam tu potrebni stručnjaci iz zemalja članica i mi tu ovisimo o inputima iz europskih nadzornih tijela E, Europola, a također i e, postojećih e, nadzor, nacionalnih procjena rizika. I konačno mi podržavamo jaku poziciju Europskog parlamenta u pogledu zaštite osobnih podataka, međutim potrebno je postići ravnotežu između direktive za sprečavanje pranja novca, međutim potrebno je postići i e, jednu dosljednost, odnosno e, jasnoću e, kako bi se izbjeglo gomilanje velikih količina teksta jer to bi stvorilo izvjesnu dozu zbunjenosti i pravne nesigurnosti. Što se tiče konkretne teme odgode E, od dvije godine mislim da to ne bi, mislimo da to ne bi bilo dovoljno i da to ne bi omogućilo neophodan feedback. Postojala bi opasnost da bi e, važni dokazi bili prerano uništeni. Mislimo da zahtjev da se e, slučaj, slučaj po slučaj opravdava zadržavanje podataka E, e, i mislimo da bi to zapravo bio i priličan, e, prilično trećenje za entitete. Hvala lijepa. Kao sljedeći riječ ponovo dobivaju izvjestitelji kao prvi gospodin Karinš, a potom gospođa Sargentini. Izvolite gospodine Karinš. Hvala lijepa svim e, kolegama na e, komentarima i e, sudjelovanju u raspravi. Mislim da na kraju krajeva ne smijemo zaboraviti da usvajanjem ovog, ove direktive nećemo ukloniti potpuno niti pranje novca, niti izbjegavanje poreza nećemo postići e, idilu i savršenu situaciju. Cilj e, ove direktive je otežati posao kriminalcima, ali također moramo e, građanima i kompanijama koje se drže zakona ne smijemo njima otežati život. Dakle, ne smijemo kazniti one kompanije i građane koji se pridržavaju zakona, a oni su u velikoj većini, 99% svih kompanija se vjerojatno pridržavaju svih zakona, e, oni koji e, se ne pridržavaju zakona su izuzetak. Dakle, i to se uglavnom radi onda o malim i srednje velikim poduzećima. U svakom slučaju e, 99% poduzeća barem u mojoj zemlji nije e, uopće e, uključeno u pranje novca bilo koje vrste. Međutim, mislim da postoji jedan e, dobra, dobra osnova za daljnju raspravu u vezi sa amandmanom 225 i 227 i 8 E, što se tiče politički eksponiranih osoba koliko ja shvaćam e, mi kao politički eksponirane osobe e, smo s nama u vezi postoji rizik korupcije korumpiranosti dakle mi kao skupina tu jesmo rizična skupina jer odluke koje donosimo su dalekosežne. sežne. kompanije kao što su IBM, Siemens i tako dalje, e, dakle izvršni direktori tih kompanija su manje moćni od e, političara kao što smo mi jer iako e, te osobe mogu donositi vrlo velike e, važne odluke o poslovanju svojih kompanija međutim oni nemaju utjecaja u stvaranju zapravo uvjeta poslovanja za druge zato dakle oni naravno mogu sudjelovati u korupciji na onoj drugoj strani e, odnosno kao oni koji korumpiraju e, koji daju mito ali e, zbog toga mislim da jest ispravno smatrati političare rizičnom skupinom jer oni jednostavno rade taj posao koji rade dakle mislim da ideja zapravo nije pogrešna. Malo sam zabrinuta ako e, otvorimo tu e, tu temu da tu potencijalno možemo pretjerati. Dakle, vaša, vaši amandmani e, su me doista, su me se dojmili, smatram ih vrlo e, originalnim, ali moja druga reakcija je, e, smatram da zapravo ima smisla ovaj prijedlog i pitam se kako uopće možemo formulirati na pravi način to unutar ove direktive. Hvala lijepa gospodine Karinša, sada riječ dajem gospođi Sargentini. E, želim nešto reći o dvije teme. Javni registri. Dopustite e, da budem vrlo jasna. Kada se radi o javnim o javnoj dostupnosti registara stvarnih vlasnika moramo osigurati da u registrima su sadržane samo one informacije koje su doista neophodne. Da to bude e, ograničeno jer doista mi želimo zaštititi one koji su u tim registrima, a također e, i kad je riječ o općoj, o načelima opće zaštite podataka, naravno da se ne treba pohranjivati podatke koji nisu neophodni. E, dakle, taj, to načelo treba imati na umu i na temelju tog načela mislim da trebamo razraditi e, kompromise na E, kad je riječ o tom pitanju. Također mi je drago e, čuti da je povjerenik Barnije da podržava javne registre koji po njegovom mišljenju trebaju biti ažurirani, ja to potpuno podržavam, međutim tu postoji e, tehničko pitanje koje treba riješiti čim mi postignemo sporazum, odnosno kompromis, dakle ne možemo jednostavno e, reći da ajmo to zaboraviti jer zemlje članice nisu spremne ažurirati te registre. E, ako imamo javno dostupne registre, to ne znači da e, Dakle, mora postojati obaveza da su podaci u registru ispravni i dakle e, kad se radi o direktivi o Um, pranju novca bitno je da dakle da imamo taj uh, pristup uh, utemeljen na količini rizika ali također je važno da se količina rizika procjenjuje na nacionalnoj razini i upravo zato se mi unutar uh, ove direktive nismo htjeli baviti klađenjem jer smo mišljenja da se tu situacija razlikuje od zemlje do zemlje to bi bilo sve od mene. Hvala. Hvala lijepa. Gospođo Sargentini, još jednom vam se ispričam što sam e, pogrešno izgovorio vaše ime, prezime. E, 22. siječnja ćemo imati glasanje o ovom izvješću, a sada riječ dajem e, kolegici iz odbora Libe, gospođi Gal. E, Sada ćemo riječ dati izvjestiteljima e, gospodinu Simonu i gospodinu e, Kirhopu. Imamo vrlo malo vremena, e, zato će i su izvjestitelji imati pet minuta, potom će izvjestitelji u sjeni imati dvije minute, po dvije minute za izlaganje i molim one kolege koji nakon toga žele uzeti riječ. Da li ima nekoga ko želi riječ? Ako ne, onda zatvaram e, time popis, odnosno nitko neće dobiti riječ poslije e, izvjestitelja i izvjestitelja o Dakle, izvolite gospodine, ispričavam se, dakle gospodine Peta Simon imate riječ. Hvala lijepa. Ispričavam se u ime moje koja nije u mogućnosti biti na sastanku, upravo je rodila zdravog dječaka, čestitamo joj na tome ono što sam eh, htio bih najprije zahvaliti svim kolegama koji su uložili amandmane također su izvjestitelju gospodinu Kirhofu na konstruktivnoj suradnji većina ideja koje su iznijeli kolege idu u istom smjeru eh, kao što je i naš nacrt eh, izvješća a sve sa ciljem daljnjeg jačanja E, zaštite podataka. naglašena je e, naglašeno da nam je potrebna distinkcija u pogledu e, trans, transfera prijenosa sredstava koji su povezani sa računom ili koji nisu povezani sa računom. E, mi ne želimo da se to gurne u sivu ekonomiju, ali također e, ne želimo da, se, e, da to postanu fokalne točke za kriminalnu aktivnost. Ta, to znači da se da prenosi sredstava koji se ne prenose sa glavnog računa E, će morati biti popraćeni svim informacijama uključujući i ime e, onoga koji vrši uplatu. E, kao drugo ona se slaže sa komisijom da informacije koje se skupljaju u prenosima sredstava u zemljama članicama su dovoljne i već su dostupne i zato ne bi bilo potrebno nametati osobu e, e, nametati daljnje e, potrebu skupljanja drugih informacija. Dakle, to su bile primjedbe moje i još jednom želim čestitati. Nadam se da će nam se uskoro ponovo E, pridružiti i nastaviti raditi na ovom dosjeu. Hvala gospodine Simon i mi im također e, čestitamo Mojci, a sada riječ ima gospodin Kirchhoff. E, ja također želim zahvaliti su izvjestiteljici i želim joj sve najbolje u pogledu rođenja bebe. Mislim da smo dobro napredovali u vezi sa ovim izvješćem i da ćemo ga uspjeti dovršiti do kraja ovog mjeseca. Važno je naglasiti zašto uopće razgovaramo o ovom nacrtu. E, dakle, tu se radi o sljedivosti e, sredstava, financijskih sredstava. Što je viši rizik, tu su veće potrebnije kontrole i provjere e, trenutni Dakle, mi se za razliku od onog što je trenutno postojeće zakonodavstvo e, krećemo u smjeru više pristupa temeljenog na e, količini rizika. Važno je pritom da ne pokušavamo iznova e, izmisliti toplu vodu. Postoji međutim niz područja koji su, gdje su kolege izrazili e, zanimanje, uložili amandmane. Kao prvo e, pragovi, odnosno granice, po mom mišljenju tako e, smatram da bi granica od 1000 eura trebala ostati. Neki amandmani o prenosu sredstava žele ukinuti te limite E, osobito ako je prijenos sredstava unutar Europske unije. Ako međutim prihvatimo e, pristup temelje na riziku to bi povećalo zapravo procesne i e, troškove što ne bi bilo proporcionalno kad je riječ o prijenosu manjih iznosa. Zato ne podržavam amandmane 79, 80, 85, 86, 87, 91 i 92 koje su uložili gospodin Gos i gospođa Gula. Amandmani 51, 52 i 53 e, koje su uložili gospođa Sargentini, Intfeld i Tavares i e, Trevelidis a koji se odnose na uvodnu odredbu 7 smatram da jesu važni e, i da predlažu nešto što je razumno. To, time bi se dopustilo da zemlje članice Ja sam i sam uložio različite amandmane koji se tiču odnosa između pružitelja usluge i klijenta i e, osobnih podataka, e, zaštite osobnih podataka u vezi sa e, poštivanjem prava e, osobe, važno je osigurati da se e, očuva pravo na zaštitu podataka. Mislim da je to sve što sam želio reći. E, veselim se daljnoj suradnji i optimista sam da ćemo e, uspjeti naći kompromise i povoljna rješenja s kojima se svi možemo složiti. A sada izvjestitelj u sjeni, gospodin Nitras za pučane. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Potrudit ću se da budem kratak. U amandmanima koje sam uložio pokušao sam proširiti opseg razmjene informacija. koje se odnose na unutar evropske transakcije. U 72 predlažem da se uredba proširi i na potrošače. Članak 3 ne pokriva pravne osobe. S velikim sam zanimanjem pročitao razne amandmane i moram reći da je da većina njih ide ka istom cilju, a cilj je pojačana zaštita podataka. I potreba da se podaci redovito ažuriraju, što je po mom mišljenju vrlo važno prilikom procesuiranja podataka o potrošačima. Jedinstveni identifikacijski broj u ovom smislu je također interesantan i koristan. Kad je riječ o konkretnim rješenjima, gospodin Gigol, gospodin Tovariš, gospođa Sargentini 155, oni su nam nešto u vrlo zanimljivo predložili u tom amandmanu pravna pomoć između država, ali nisam siguran u kolikoj mjeri je ovo moguće provesti u djelo. Ne znam kako bismo ovu odredbu proširili na zemlje koje nemaju slične sustave. Ja pozdravljam činjenicu također da su neki kolege zainteresirani za mogućnost pojednostavljenja procesa, odnosno sustava, ali bojim se da članak pet ide malo predaleko. Hvala lijepa. Gospođa Boskut, izvjestiteljica u Sjeni za Libe. Hvala. Kao prvo, dozvolite da kažem da podržavamo pristup e, izvestiteljice gospođe e, Kleve kao što je to prenio gospodin Simen. Hvala. Libe zeleni gospođa Sargentini. Hvala. Hvala time Tiju Krkopu i Mojci Klevi na njihovom radu. Moram ispričati kolegu Tovareša koji je inače u okviru odbora za ekonomska i monetarna pitanja izvjestitelj u sjeni za ovo izvješće. Dvije stvari želim naglasiti. Mi smatramo da se mora uspostaviti jedinstveni sustav identifikacije, odnosno da e, stranka mora objelodaniti ime broj računa. To kažemo u amandmanu broj 70, a svrha toga je isto tako mogućnost istrage u slučaju sumnje za financiranje terorizma. Mi smatramo da je važno ali dozvolite da se osvrnem prvo na nešto drugo. E, komentar kolege Kirkofa na naš amandman 51 gdje brišemo mogućnost slanja podataka trećoj zemlji koja nema iste standarde zaštite podataka u Europskoj uniji, moram reći da je za nas ovaj amandman od ključne važnosti. Mislim da ćemo jednostavno podrivati zaštitu podataka ukoliko dozvolimo da se informacije s njom u vezi šalju u zemlje koje nemaju iste standarde zaštite kao evropske, u Evropskoj uniji. Mi smo to naglasili u amandmanu 82, a isto to je predložila i Sofinte Feld u amandmanu broj 61. Kako bi ovo zakonodavstvo bilo doista uspješno, od ključne važnosti biti vrlo jasan u pogledu zaštite podataka i zaštite zviždača, što smo također ugradili u naše amandmane. To je sve. Hvala gospođo Sargentini. Nema drugih izvjestitelja u sjeni, nitko nije tražio riječ od kolega, pa ću dati riječ komisiji. Hvala. Nasto ću biti kratak i odgovoriti na neke od intervencija. E, potreba za konzistencijom sa direktivom o uslugama platnog prometa. Da, e, slažemo se u načelu, ali valja biti oprezan. E, jer ono što imamo u uredbi o uslugama platnog prometa neće doprinijeti ostvarenju cilja ove, ovog prijedloga. E, jer nemamo uvijek vrlo jasnu identifikaciju transakcije u ovoj drugoj direktivi. E, pogotovo je to riječ u slučaju elektroničke identifikacije, jer bismo mogli imati problema sa nekim međunarodnim standardima s tim u vezi. Transakcije ispod iznosa od 1000 eura i mm, moramo naglasiti da je ova mogućnost inače priznata međunarodnim standardima i postojala je zabrinutost unutar nekih krugova i sastanaka gdje je rečeno da bi se nametanje strožeg praga da bi nametanje strožeg praga, nižeg praga imalo za posljedicu e, to da se neke stranke otjeraju u nelegalne, neformalne vode. Nadalje, jedinstveni platni prostor u Europi se nadopunjuje našim prijedlogom. E, ono što je rekao gospodin Kirkop je priznanje valjanosti ovog pristupa. Ova uredba mora biti provedena u sklopu jednog učinkovitog platnog sustava, dakle potreba je održati učinkovitost i e, onemogućiti probleme platnog e, prometa i e, dodatne troškove. Hvala lijepa, gospodina Simona više nema, pa ću dati riječ gospodinu Kirkhopu. A ja ću vam predsjedavajući odmah dati riječ, odnosno vratiti riječ, jer e, sve što mogu reći je da primam na znanje e, prijedloge, amandmane, intervencije kolega. E, radit ćemo, nastavit ćemo raditi s izvjestiteljima u sjeni. Nadam se da ćemo na kraju imati jedan dobro uravnoteženi tekst. Hvala svima na doprinosima. Glasujemo o ovome 22. siječnja. Želim vam svima dobar tek. A odbor Libe nastavlja s radom u dva popodne. Hvala.